Ona je bila hrabra žena, velika novinarka. I shvatila je koji je ključ ove profesije, odnosno istraživati kako bi se razotkrila istina o činjenicama i to bez straha pred ikime. Nije se to bojala učiniti do samoga kraja i obavljati sa dosljednošću vlastitu dužnost u 30 godina karijere nikad se nije obeshrabrila. I dalje je rasvjetljavala tminu, išla svojim putem i odgovarala je samo pred vlastitim čitateljima, a oni su bili jedini za koje je smatrala da je mogu pozvati na odgovornost. U tom duhu objavila je više od 20 tisuća članaka ukazujući na zlouporabu moći, na korupciju i na loše upravljanje. Kao svaki pravi novinar, ona je bila čuvarica, vojnik na prvoj crti boješnice koji usaju u obranu naših vrijednosti. I samo zahvaljujući neovisnom i slobodnom tisku, mi Imamo tu mogućnost posjedovati demokraciju i braniti demokraciju, vladavinu prava i slobodu govora. A također i sva temeljna prava na kojima se temelji europska kuća i na kojima se temelji sama naša civilizacija. Europska unija je više od jednog tržišta i jedne banke. Ona je odraz naših vrijednosti, a u njezinoj srži su dostojanstvo i vrijednost pojedinca. Kako bismo obranili te vrijednosti svakoga dana unutar i izvan Unije moramo se zalagati za neovisnost medija. Ja se ponosim ovim parlamentom koji se oduvijek snažno zalaže upravo za to. Ubojstvo Dafne ne smije ostati nekažnjeno. Kako bismo vjerodostojno mogli braniti novinare čitavog svijeta ako im ne možemo pružiti kod nas, u našem teritoriju, zaštitu i pravdu? Očekujem od malteških vlasti da će poduzeti sve napore kako bi e, rasvijetlile ovaj tužan događaj. Treba istražiti sve tragove a mislim da u tome treba sudjelovati i Europol u okviru jedne međunarodne istrage u kojoj će sve policijske snage dati svoj doprinos u cilju uhićenja i konačne osude počinitelja. E Zatražio sam upravo takvu međunarodnu istragu na posljednjem sastanku šefova država i vlada Europske unije. Primjer koji je pružila Dafne ne smije se zaboraviti. Zbog toga je jučer na večer ured predsjedništva odlučio posvetiti Dafne Karuani Galiciji prostorije za medije Europskog parlamenta ovdje u Strasburu. Abbiamo qui con Ovdje među gledateljima su pripadnici njezine obitelji, njezin suprug, djeca, i njezina snaha. Njima želim iskazati svoje saučešće kao i tisućama Maltežana koji su izašli na ulice kako bi tražili pravdu i posjetili na njezin rad. Uz te Maltežane stoji i pola milijarde europskih državljana. Questo applauso. Ovaj pljesak obraćam se sada obitelji, predstavlja snažnu i jasnu poruku. Europski parlament se neće prestati baviti ubojstvom vaše supruge, vaše majke, dok se ne otkrije istina. Nećemo ostati u tišini sve dok se ne otkriju narušitelji i počinitelji ovog ubojstva. A sada vas molim sve da ustanete u znak poštovanja prema ovoj ženi i da ovu minutu šutnje posvetimo sjećanju na Dafne Karuana Galicija. Kolega Korvin Mike, što se tiče dnevnog poslovnika. One for finding, killing or Jedan milijun era za onaj koji nađe i preda policiji ubojicu e, gospođe. Kura Hvala lijepa kolega Korvin Mike. Sada glasanje vezano uz izvješće. Izvolite, opet jedno pitanje vezano uz poslovnik. Mi smo svi jako ganuti ovim ubojstvom. Ovo je bilo jako važno napraviti, no mogli bismo i odati počast e, tako što ćemo preći s riječi na dijela kroz par minuta. glasit ćemo kako bismo zaštitili zviždače. Nekoliko amandmana je uloženo kako bi, se, kako bi im se uskratila zašta kada se obrate tisku. Ako želimo zaista zaštititi tisak, glasajmo protiv amandmana 2, 3, 4 kroz nekoliko minuta.